izaslanstva i e, popis e, će biti objavljen u zapisniku ove sjednice. Ako ne bude prigovora, smatrat će se potvrđenim.